jednominutni govori u skladu sa pravilom 163. Ja bih sada riječ dao gospodinu Ivanu Štefancu da kao prvi uzme riječ. Izvolite. Hvala lijepo. Puno hvala predsjedavajući. Ja ću govoriti o mobilnosti u gradovima to je vrlo osjetljiva. Mislim, onaj veliki promet u gradovima je i mobilnost zbog velikog prometa je ugrožena i to je vrlo važna i teška tema. Zbog toga smatramo da su potrebni bicikli u gradovima koji su ekološki vrlo podnošljivi i studije pokazuju da je bicikl brži od auta, pogotovo kada je promet jako gust u onim naj, e, u vršnom vremenu. U, u tom smislu mislim da moramo i u Slovačkoj, ali i u cijeloj Europi pojačati iznajmljivanje e, bicikala, pogotovo u blizini autobusnih i, kolo, i, i željezničkih kolodvora. Također mislim da bi se i biciklistički putevi trebali dalje izgrađivati i širiti. Uvjeren sam da bi to mogli i isto tako financirati iz europskih fondova kako bi postigli jednu jedinstvenu, uniformiranu i harmoniziranu mrežu za bicikle u čitavoj Europi. Hvala lijepo. Hvala vama. A sada gospodin Viktor Negresko od socijaldem, u ime socijaldemokrata. Discriminării grave la care sunt supuși românii mai multe state europene. Spre exemplu, recent, printr-un Želim nešto reći o diskriminaciji nad Rumunjima u nekolicini država članica u britanskim medija se vrlo negativno prikazuju Rumunji. To ne vrijedi za većinu Rumunja. To govori o ksenofobiji i rasizmu naspram Rumunja. I stječe se dojam da su to e, osjećaji koji prevladavaju britanskom društvu kada je riječ o Rumunjima. Želim stati u obranu Rumunja koji žive u inozemstvu. Ja sam uz njih jer su oni izloženi diskriminaciji i izostanak reakcije europskih institucija im ne pomaže u tome. Europski parlament mora osuditi svaki rasistički ili ksenofobni svake govore ili svaku retoriku. Skupina mladih parlamentaraca socijaldemokratskih stranaka pokrenut će jednu kampanju protiv diskriminacije kako bi pokazala kako se Europski parlament protivi svakom obliku diskriminacije. Hvala. Profesor Krasnodemski ima riječ. Hvala. Želim reći nešto o Kosovu. Nedavno Primjenit ćemo nove doseljenike neke Kosova u Europsku uniju, naročito u Njemačku. Govorimo o stotinama tisuća ljudi, a obično postoje neki obrambeni mehanizmi. Ljudi kažu da e, trebamo nešto učiniti kako bismo to obustavili, a ne razmišljaju o tome zašto se ono događa. Dakle, frustrira činjenica da u ovom parlamentu se e, bavimo svakojakim događajima u svijetu, primjerice danas Venezuelom i savjetujemo svima kako trebaju ustrojiti svoj politički i gospodarski život i zašto ne možemo riješiti europske probleme. E, sada nismo u mogućnosti pomoći velikim zemljama poput Ukrajine, ali i malim zemljama poput Kosova. Unatoč 2 milijarde eura koje su izvojene iz našeg proračuna od 1990. unatoč Eurolexu i također na natoč monitoringu te zemlje, tamo je situacija doista loša po pokazatelju siromaštva iz 2013. godine Business Insidera Kosovo je bilo među 25 najgorih zemalja na svijetu zajedno sa Afganistanom, Malijem i Južnim Sudanom. Teško je e, ne pretpostaviti da ti ljudi neće htjeti napustiti svoju zemlju i e, umjesto da razgovaramo o svim mogućim problemima na svijetu, trebali bismo se pozabaviti našom regijom, a onda će svijet slijediti. Hvala. Hvala. Gospođa Mlinar izalda. Ja ću se, ja se uvijek moram di, ust, moram kada dođe do nepravednih diskriminacija. Zbog toga ne mogu prihvatiti da Austrijsko državno odvjetništvo obustavilo proces protiv čovjeka koji je zapravo na Facebooku stavio poruku kao Adolf Hitler da se svi židovi moraju ubiti. I to usput je rekao da to nije nikakva antisemitska, eh, antisemitska huškanje, nego jednostavno kritika izraelske politike. Prema tome mislim da nama pogotovo nije nepoznato što znači otvorena mršnja i što znači poticanje na generalni progon. Zbog toga sam smatrala da sam morala kao političarka ustati svoj glas dignuti. 2008. je komisija prezentirala prijedlog jedne direktive o protiv diskriminacije koje se vrši na bilo kojoj osnovi nas, rase, invaliditeta i tako dalje. Međutim, nažalost e, se u realnosti pokazalo da ta situacija se nije na dobro razvila i da ju moramo nadrasti i moramo stvoriti zaštite, zakone u zaštitu naših građana i građanki kako bi pokazali da je to apsolutno ravnopravno društvo kod nas u EU i da nema više diskriminacije. Hvala, a sada u ime grupe GUEL. Hvala. 2015. godine grčki narod je glasovao protiv nastavka katastrofalne politike štednje. Neuspjeh te politike su priznali i sami njezini pokretači, a to je priznao i Međunarodni monetarni fond i rekao da je u velikoj mjeri podcijenio učinak poluge, odnosno posljedice, negativne posljedice mjera štednje. Nova vlada je sada pokrenula četveromjesečne pregovore sa europskim institucijama kako bi se odobrio njihov plan oporavka zemlje i u ovom okviru, u ovom okruženju europske institucije i Europska komisija moraju poštivati e, volju grčkog naroda i trebaju prihvatiti temeljne izmjene miksa gospodarske i socijalne politike kako, koje će omogućiti grčkom gospodarstvu da postane održivo. Samo na taj način će se pokazati poštivanje izravne demokracije i također načela u našim osnivačkim ugovorima. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Rope ima riječ ima zelenih. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege. Jučer održan je skup e, mljekara u Litvi. Mljekari u Litvi nastoje naći odgovor na pitanje treba li itko još uvijek njihovo mlijeko. Dobivaju tek 12 centi po litri mlijeka i to je ispod troškova proizvodnje. Brojne zemlje nisu dobile naknade za embargo na Rusiju i stoga su mljekari doista u beznadnoj situaciji. Nije nikakva tajna da litanski poljoprivrednici primaju male subvencije što utječe na njihovu konkurentnost na europskom tržištu. Prema analizama cijena sirovog mlijeka koja se isplaćuje je poljoprivrednicima je daleko niža od proizvodnih troškova koji su u potreklom desetljeću porasli za više od nekoliko puta. Zato pozivam komisiju i e, Parlamenta zaštite interese tih poljoprivrednika. Hvala gospodin Fabio Massimo Castaldo, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Pitaću kolege znaju li što je ovo. Ovo je slika jedne majice koja je objavljena na internetu i to su učinili ekstremni navijači nizozemskog kluba Feyenoord na koje se pozivaju i na dalje naselja nakon one sramote koja se dogodila u Rimu nakon e, utakmice Europa lige između e, Rome i Feyenoorda koji se održao prošlog tjedna. Smatram da ne smijemo više dopuštati takve sramote. Talijanske vlasti naravno snose veliku odgovornost e, za događaje u upravljanju krizom, ali u međuvremenu je uništena jedna fontana koja je neprocjenjive vrijednosti i koja je dijelom e, nasljeđa čovječanstva i to su nepopravljive štete. Ovo nije nogomet, ovo nije sport. Ja sam e, postavio usmeno pitanje uz neke druge kolege upravo o ovom, e, ovoj temi, zato jer Europska unija treba reagirati i treba e, vratiti nogomet sportu. Dakle, nemojmo više prihvaćati nasilje u nogometu. Hvala vam. Hvala, gospođa Doc ima riječ. Izvolite. Ispričavam se. Hvala gospodine predsjedavajući. Pozdravljam ovu mogućnost da vas izvjestim o zabrinutosti koji su zatražili oni koji su se javili Europskom socijalnom fondu. Mene su e, kontaktirale više, e, e, više dobrovoljnih organizacija, naročito onih koji se bore za prava žena koje smatraju da upravno tijelo je pokazalo netransparentan postupak prema njima i njihovi projekti su imali postotak neuspjeha od 60% i prošloga tjedna su mi te organizacije najavile da je sada već 200 radnih mjesta u opasnosti postoje skupina koje imaju um, dokazanu sposobnost uh, da uh, pomažu ugroženim dijelovima našeg društva i mm, danas sam se uh, upotila pitanje povjerenici gospođe Tyson i tražila sam da istraži postupanje u procesu Sjeverne Irske u, u kontekstu članka 125 zajedničkih odredaba koje kažu da ovi procesi ne smiju biti diskriminirajući, trebaju biti transparentni i također pozivam komisiju da osigura da se 20% financiranja iz socijalnog fonda usmjeri ka suzbijanju e, siromaštva i promicanju socijalne uključivosti. Hvala vam. E, hvala gospodin Klodovan. Izvolite u tvrtkama u čeličnoj industriji situacija je teška. Čelik je neophodan neophodna sirovina u velikom broju tvrtki. Ovdje svjedočimo stvarnom dumpingu od strane Kine. Što se tiče radnika, posebno u Genku ili drugim mjestima u Belgiji, situacija je vrlo teška. Moramo obraniti ove industrijske brane protiv takvih nelojalnih praksi. Treba hitno djelovati. Komisija mora odmah djelovati kako bi iskoristila sve svoje ovlasti. Neophodno je da se sastane visoka e, skupina na visokoj razini za čelik e, kako bi naša industrija čelika mogla imati budućnost. Reindustrializacija Europe zahtjeva ulaganja, ali isto tako i solidnu potporu. Moramo osigurati sredstva kako bismo i sami mogli vrlo čvrsto i brzo donijeti odluku. Hvala. ima riječ. U ime Hvala. Htjela sam e, još jednom kolegama izložiti problem imigracije o kojem ne govorimo dovoljno. U listopadu 2013. godine dogodila se tragedija kod Lampeduse koja je zapanjila cijeli svijet e, i nakon toga činilo se da sviče nova zora e, i reklo se da se to ne smije ponoviti, ali tek prije 15 dana imamo novih 300 mrtvih koji opet su na teret naše savjesti. Mediji u cijelom svijetu govore da Europa jednostavno mirno promatra i čeka. Što još čekamo? Dražimo li možda još jednu novu barutanu koja je prisutna već na Bliskom istoku? E, ratovi i progoni navode da stotine tisuća ljudi da krenu morem prema našim obalama i u učetverostručio se broj mrtvih dosta sa riječima, dosta sa šutnjom. Trebamo uspostaviti jedan humanitarni koridor i također e, raspodijeliti kvote. Trebamo reorganizirati Triton i također pobrinuti se da sve zemlje članice preuzmu odgovornost za ovaj problem. Hvala vam. Grazie. Hvala. Gospođa Fotiga ima riječ. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala, gospodine predsjedavajući. Centar izvrsnosti NATO Saveza u Rigi je izradio izvješće u kojem opisuje propagandu Ruske federacije koja je prethodila agresiji na Ukrajinu. I također opisuje i aktivnosti tijekom same agresije. U navedenom izvješću ističe se da je slobodan svijet e, primao pogrešne informacije, dezinformacije o onome što se zapravo događalo u Ukrajini. Također, važno je vidjeti kako su Europska unija i demokratske zemlje prepustile glavnu riječ ruskim vlastima. Poziv u Brisbane, u Minhen i zatim poziv Putinu da dođe u odbor AFET. Nas uvlače u propagandnu mašineriju Ruske federacije zato jer im dajemo jedan, e, jednu platformu s kojoj mogu djelovati. Mislim da trebamo priznati da je ruska država agresivna u svojem ponašanju i to ide na štetu jedne druge demokratske zemlje i ne smijemo podržavati takve, takvo ponašanje. Gospodin e, McCarthy ima riječ iz Engela. Hvala. TTIP bi mogao prerasti u najveći bilateralni sporazum u povijesti, no promatramo proces sa većom zabrinutošću i postavljaju se pitanje o integritetu komisije. Pregovori smatram su preuranjeni i europski stav na početku pregovora je bio, trebao biti otvoren za raspravu, naročito od strane onih koji su izabrani od strane građana. Umjesto toga komisija je primjenjivala i je svoj mandat i to do nedavno. Predloženo uključenje jednog ISDS mehanizma koji bi omogući, omogućio da e, se uspostavi jedan pravni sustav i da se e, izvrši utjecaj na domaće zakonodavstvo je naišao na veliki otpor. E, mnogi moji birači smatraju da će to imati negativne posljedice, a otvorenje tržišta e, će značiti da će se e, uvoziti i manje kvalitetni proizvodi, što dovodi do problema u poljoprivredi. Nadamo se da se standardi neće umanjiti, no još uvijek to trebamo uvidjeti u mjerama i naš klub smatra da nećemo podržavati nikakve sporazume koji će ići na štetu naših standarda i zaštitnih mjera. Hvala. Gospođa Ticijana Begin. U ime FDD-a. Hvala gospodine predsjedavajući. Poduzeće Kosta Kročere namjerava prebaciti 161 radnika iz Dženove u Hamburg bez odgovarajućeg savjetovanja sa socijalnim partnerima i nakon niza zastrašujućih uvredljivih izjava od strane uprave na teret zaposlenika. Ja sada e, se pitam e, može li se to smatrati kršenjem nacionalnih ili europskih zakona, no iako to možda nije tako, htjela bih reći da je to sramota, da je to sramota da ne postoji zapravo nikakvo gospodarsko opravdanje za takvo upućivanje radnika i to je e, sramota za jedno poduzeće koje se oslanja na talijanski brend i koje duguje talijanskom brendu dobit od stotine milijuna eura, a sada ne okljeva niti trenutak da se premjesti u drugu zemlju. Više od 160 e, upućivanja i gubitak radnih mjesta bi mogao dovesti čak i do gubitka od 350 radnih mjesta i u e, industriji u tom prstenu. Ovo nije put izlaska iz krize i e, sigurno, gospodine predsjedavajući, ovo nije moja Europa. Hvala vam lijepa. Pan posao Daniel Buda, grupa IPP. Kolega Buda, klub zastupnika EPP. Hvala. Evropski fondovi su ključni pokretač gospodarskog razvoja svih država članica Evropske unije. Istovremeno to je i jamstvo za povećanje broja radnih mjesta i za poboljšanje životnog standarda građana. Investicijski plan Europske komisije od 315 milijardi eura također je nadopuna programu Horizont 2020. i Erasmus. To su mogućnosti financiranja koje su dostupne državama članicama. Međutim, veliko broj država članica se žali na realne mogućnosti kod apsorpcije sredstava zbog kompleksnosti procedura. Tražimo od komisije vijeća da pojednostavne postupak i da ujednače e, te postupke za sve države članice. Na taj način bi se apsorpcija strukturnih i kohezijskih fondova mogla bolje iskoristiti u državama članicama. Hvala. Gospodin Tanasescu ima riječ u ime Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege, transatlantsko partnerstvo za ulaganja je sporazum slobodne trgovine koji bi mogao za određene uvjete ostvariti neke pogodnosti za Europsku uniju. Problemi s kojima se suočavaju sustavi zdravstvene skrbi u Europi treba imati na umu kod pregovora. Ovaj sporazum ne bi trebao dovesti do pogoršanja situacije pacijenata koji su već u nepovoljnom položaju i ne bi ih se trebalo dovesti u situaciju da moraju još više plaćati za nove lijekove. Farmaceutska društva trebaju djelovati na transparentan način i moraju osigurati rezultate kliničkih ispitivanja za razvoj novih lijekova. Komisija mora pružiti jamstva državama članicama da taj sporazum neće narušiti njihove nadležnosti u području javnog zdravstva. Ne možemo niti zamisliti kakve bi, kako bi negativno utjecalo na države članice kada bi im se ograničile nadležnosti. Hvala. Gospođa von izvolite. Hvala lijepo. Islamska država je prije deset dana u Libiji pokosila, ubila, odrubila glavu 21 kršćanu, 21 čovjeka. Na internetu imate to je prikaz i to je jedna poruka kompletno utopljena u krv. Prvi put se islamska država jasno izrazila protiv kršćana. Oni su deklarativnu poruku poslali i pokazali da su glavu odrubili tim ljudima zato što su kršćani. Međutim, mi znamo da IS ne rubi glave samo kršćanima. Zamislite samo da je islamska država recimo odrubila glavu izričito, ne samo 21 kršćan, nego izričito 21 homoseksualcu. Šta bi se onda dogodilo? Onda bi se svih evropskih i svjetskih institucija došli izrazi solidarnosti. Mi bi vjerojatno svoje zastave stavili na pola jarbola i vjerojatno bi cijeli svijet počeo, počeo unisono se žaliti i osuđivati. A sada, poslušajte, se čuje šta u svijetu nakon 21 na kom je odrubljena glava. Se čuje šta? Ništa. Tišina. Hvala lijepo. A sada zastupnik Čaki od Pučana. Gospodine predsjedavajući, prije devet godina, 2006. godine, neki nepoznati počinitelji su napali mađarsku studenticu jer je koristila materinji jezik. Ministar unutarnjih poslova tada je rekao da je ona izmislila tu priču i da je htjela narušiti ugled Slovačke. Postoje pravni dokazi, međutim, ta djevojka je ipak na kraju je ta djevojka, na kraju su nju tužili zbog toga. Šest godina nakon tih zbivanja vlada se službeno ispričala djevojci i nakon toga se ona obratila i sudu za ljudska prava. Međutim, sada je postupak ponovno krenuo ove godine, devet godina nakon tih događaja. Ona je ponovno na sudu pobjegla je iz zemlje i sada prebiva u drugoj državi članici. Želim skrenuti vašu pozornost na taj slučaj i vjerujem da bi Europska unija trebala biti zastupljena na, e, za vrijeme suđenja toj djevojci. Sljedeći zastupnik iz kluba zastupnika socijalista i demokrata. Hvala. Europska konvencija od prije 12 godina trebala je donijeti ustav za Europu. Međutim, europske države su to odbacile. One su htjele približavanje u Europskoj uniji. U međuvremenu je osnovana monetarna unija bez ekonomske unije i postoje velike razlike među državama članicama. I u eurozoni bilježimo recesiju i druge probleme. Uvedene su promjene kako bi se Europu učinilo konkurentnom u, u svijetu. Unutar monetarne unije nemamo fiskalni mehanizam. Razlike između središnjih zemalja i perifernih zemalja su i dalje zamjetne. Intervencije Europske središnje banke koje izlaze izvan okvira njezinih ovlasti spasile su monetarnu uniju iz paralize. Neizabrani čelnici su zatražili političke promjene koje bi prilagodile monetarnu uniju njezinim ciljevima. Međutim, činjenica je da evropljani ne žele federalno rješenje. Mnogi od nas vjeruju da je to samo teorija, da bi oni htjeli da se unaprijedi ekonomsko upravljanje i da se unaprijede već postojeće upravljačke strukture, te da se poštuje ono što žele građani. I mislim da je to stvarni izazov a to se može razraditi kroz konfederalne strukture. Gospodin Ujastovski ima riječ u ime ECR-a. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, ja želim nešto reći na temu Europske građanske inicijative e, novog prava u politici za europske građane e, koje proizlazi iz ugovora iz Lisabona. Posebno želim nešto reći o tome kako se to primjenjuje jer postoje velike razlike između onoga što stoji u ugovorima i prakse na terenu. Najveća inicijativa, jedan od nas, koju je podržalo 2 milijuna europskih građana, a kojom se tražilo pravno postupanje e, kada je riječ o zaštiti nerođene djece, odbijena je u praksi od strane Europske komisije. Riječ je bilo o Barosovoj komisiji. Povjerenik Timmermans sada je dao izjavu da se toj inicijativi ne bi trebalo pristupiti na pravni način, nego politički. Ne znamo kakav će to oblik poprimiti. Sutra će biti održana javna rasprava o inicijativi europskih građana. Apeliram na vas da se pobrinemo da e, inicijativa bude stvarno pravo naših građana, a ne samo mrtvo slovo na papiru. Hvala lijepa na ovom apelu. Gospodin Klum, gospođa Klum ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Postoji potreba da se uštedi energija i da se također nešto napravi vezano uz stanogradnju i obnovu stambenog fonda. E, dakle, to su mjere koje su skupe za svaki uloženi euro u obnovu, energetsku obnovu zgrada može se dobiti 5 eura i to u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. E, takvi stambeni objekti mogu uštedjeti 450 eh, eura, tako da ima smisla ulagati u energetsku obnovu zgrada kako bi se smanjili eh, računi za električnu energiju i ovisnost o fosilnom gorivu. To košta 600 eh, milijuna eura godišnje za troškove grijanja. Moramo ohrabriti ulaganja u energetsku učinkovitost, to će stvoriti nova radna mjesta, posebno na selima i želim apelirati na komisiju da surađuje sa Europskom investicijskom bankom e, kako bi se radilo na temelju Junkerovog investicijskog e, plana i kako bismo ulagali u energetske uštede u našim domovima. Hvala. Čaba Molnar iz Kluba zastupnika socijalista i demokrata sada ima riječ. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Mađarski predsjednik vlade i mađarsku vladu se kritizira. Međutim, kada se to događa, zastupnici iz Europske pučke stranke tvrde da je ova vlada dobila dvotrećinsku potporu birača u Mađarskom. Međutim, to nije točno. OSS je kazao da je dvotrećinska većina postignuta zbog e, neravnomjerne prisutnosti u medijima i izmjenama u izbornom zakonu. Temeljem e, izvješća o izborima OSS-a, dakle dano je negativna ocjena izbora. Mađarski birači su iskazali svoje mišljenje i prošle nedjelje u jednom od gradova gdje su održani dopunski izbori, a gdje je e, na izborima pobjedio kandidat oporbe i time je završena dvotrećinska većina vladajuće stranke u parlamentu. Umjesto ludih snova našega predsjednika vlade, sada se možemo vratiti na europski put. Hvala, hvala lijepa. Sada riječ ima Marijana Petir

Angela Valina sada ima riječ u ime kluba zastupnika Guengel. Gracias, presidente. Hvala. E, želim nešto reći o hepatitisu, ne samo da je to veliki problem u svjetskim razmjerima, nego je to također glavni uzrok zatenja jetre u Europi. Postoje neki lijekovi koji su uspješni u 90% slučajeva. E, postoje generički lijekovi za 100 eura, međutim vlasnici e, patenta ga prodaju za mnogo skuplje. U Španjolskoj su neki ljudi smrtno stradali zato što vlada ništa nije učinila kako bi se kupili ti lijekovi kao što je preporučila Agencija za lijekove. I dalje se ulažu milijarde u financijski sustav ili katoličku crku. Zanima me e, poznaje li Europska komisija taj slučaj i e, krši li Španjolska pravo na zdravlje. Želimo da Europska komisija pokrene istragu o eventualnom kršenju europskih propisa u tom području e, zbog cijene lijekova. Želim također podsjetiti da postoji još jedna mjera koju bi se moglo poduzeti u slučaju da e, cijena ugrožava održivost sustava. Moramo se požuriti, nemamo vremena. Gospodin Hovenej iz EPP-a. Dame i gospodo, agresija islamske države se manifestirala i kroz ubojstvo 21 kršćanina u Libiji. Džihadisti su se pojavili na našem kućnom pragu u Libiji, a evropski građani se sada suočavaju sa ovom izravnom prijetnom. Ja sam pet dana proveo u izbjegličkim logorima i želim skrenuti vašu pozornost na našu odgovornost nas kao građana. Mi samo promatramo e, dok e, nestaje 2000-ljetna e, kršćanska tradicija ne tako daleko od nas. Moramo zaštititi manjine, bilo da je riječ o kršćanima ili o nekim drugim manjinama. Ovo nije prvi puta da se obraćam Europskom parlamentu tražeći da preuzme vodeću ulogu u području e, humanitarne pomoći. Naši financijski instrumenti trebali bi biti dostatni da pomognemo tim ljudima, posebno u njihovim zemljama. ako budemo pasivni, znači da ne podržavamo europske vrijednosti i to je nečovječno i dopustite mi da budem ponosan na pomoć koju Evropska unija može pružiti. Hvala. Hvala na ovom vrlo značajnom govoru. I sada govornik. Hvala gospodine predsjedavajući. Europska unija ima ciljeve za Europu 2020. A to je pametan i uključiv gospodarski rast. Međutim, sada je veljača 2015. godine i još uvijek pokušavamo riješiti situaciju iz 2008. godine. Daću vam primjer iz zapadnog Midlandsa gdje je najveći porast izvoza, 11% povećanje iz godine u godinu i to je treća najveća izvozna rezija u Engleskoj gdje se proizvode konkretna roba, ne trguje se uslugama. Istovremeno imamo nedostatak e, vještina. E, koliko još e, možemo postići rasta kada bi se taj problem riješio na lokalnoj razini? Ono što nam treba je manje Londona, a više kontrole na lokalnoj razini. A čak i danas vlada Ujedinjene kraljevine pokušava centralizirati financijska sredstva moja regija, kao i mnoga druga, su dinamična i poduzetna. Međutim, ti se talenti mogu u potpunosti iskoristiti samo ako se e, prebace ovlasti donošenja odluka sa središnje na regionalnu razinu mi se zalažemo za bolju i ravnomjerniju raspodjelu vlasti između središnje i regionalne vlasti. Na razini Europske unije također moramo poduzeti više kako bismo uključili gradove i regije u donošenje i kreiranje politika ako želimo pokazati da ostvarujemo dodanu vrijednost za građane. Hvala. Bio sam vrlo tolerantan, a sada gospođa Marisa Matjes Udružene ljevice. Imate riječ. Hvala lijepo predsjedavajući. Proteklih tjedana se bili svjedoci velikih pregovora sa grčkom vlašću i čula sam puno, puno evropskih dužnosnika koji su govorili o tome da je portugalski uspjeh upravo pravi uzor i de facto e, jedan uzor za ovo kako će funkcionirati model sa sa Grcima. Međutim, to je jedna kolektivna iluzija. Mi smo naš BDP pao još za 5%. Stotine stotine tisuće radnih mjesta su uništene. Jedino što je poraslo u Portugalu je javni dug. Prema tome, 65% je se povećao javni, na 75% javni dug, a siromaštvo je naraslo kao i stopa nezaposlenosti. Dakle, govoriti o Portugalu kao primjeru uspjeha kojeg se treba Grčka ugledati je stvarno nešto što ne ide. Zbog toga će Evropska unija zapravo to zna, zbog ovog prekomjernog deficita je i stavila Portugal pod jednu jaču kontrolu. Portugal je zapravo pravi dokaz da politika štednje ne može uspjeti i ne funkcionira Hvala lijepo, a sada gospodin Bogović ima riječ. Nova radna mjesta predstavljaju najbolji odgovor na situaciju u kojoj se nalaze naši građani. Politička obećanja koja smo čuli prije izbora i koja se ne slažu sa ekonomskom logikom samo mogu donijeti nova razočaranja. Proaktivna monetarna politika Europske središnje banke i paket Europske unije u području energetike te investicijski plan sve su mjere koje nam daju nadu u preokret u europskom gospodarstvu. Našim građanima treba takav zaokret u političkoj i gospodarstvenoj situaciji u Europskoj uniji. Ako se to ne ostvari, oni će opet biti razočarani. Pozivam komisiju i vas, uvaženi kolege, kao i predstavnike Europske unije, da u što kraćem roku usvoje mjere koje će omogućiti državama članicama da e, ostvare gospodarski oporavak. Zadnji govornik je gospodin Laslo Tekes. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedavajući, današnjeg dana kada se prisjećamo žrtava komunizma, želio bih skrenuti vašu pozornost na slučaju Transilvanije u Rumunjskoj, gdje je Čaušeskov režim pokušao nasilno asimilirati mađarsku manjinu tada. I sljedeća bi bila zapravo i sljedeće bi bile i ostale manjine. Mi smo uništili tu diktaturu, ali izgleda se rumunjska vlada i danas nastavlja politiku Čaušesko i pokušava e, mađarsku manjinu zapravo asimilirati ili čak ako ne onda izbaciti iz njihove tradicionalne domovine i ja zbog toga prosvjedujem. Također se e, prosvjedujem protiv zabrane demonstracija planiranih za 10. ožujka u Tirkom Morešu i mislim da je to teško kršenje prava, ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Također kršenje i za kompletno prava na javne istupe i javne govore i pozivam Europski parlament u ime mađarske manjine u Rumunjskoj da se zauzme za njih i omogući im temeljna ljudska prava. Hvala lijepo. Gospodin Tekes, vi ste bili zadnji govornik danas, današnje raspravi. Svima želim zahvaliti na